reda, to je zajednička rasprava o ribarstvu. Zapravo imamo dva pitanja za komisiju. Za početak dajem riječ gospodinu Galheru, pet minuta, koji je autor prvog pitanja. On nije ovdje s nama, u tom slučaju dajem riječ gospodinu Kadeku. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Pitanje se odnosi na održavanje e, i zaštitu brancina. Kao što znate, brancin je plemenita vrsta koja ima visoku gospodarsku vrijednost. On je vrlo često predmet kako profesionalnog, tako i rekreacijskog ribolova. U Atlantiku je izlov brancina značajna gospodarska aktivnost koja u velikoj mjeri doprinosi lokalnim gospodarstvima. Činjenica je da postoji čitav niz e, alata kojima, koje se ribari koriste za izlov ovog, e, ove vrste, e, međutim Činjenica je da brancin dolazi u fazu spolne zrelosti u svojoj četvrtoj i petoj godini kada dostiže držinu od 30 do 40 centimetara. ribama treba e, jedno vrijeme da se okupe kako bi e, se krenulo sa e, procesom nadmnožavanja na, oni se na jednom mjestu i u tom trenutku vrsta je posebno ranjiva u francuskoj se trenutno radi na mjerama suradnje sa ribarima putem povjerenstva i odbora za zaštitu brancina Traže se E, veličina okna od minimalno 5 e, mm i e, maksimalni ulov od 5 tona po plovilu. Slažem se da su to dobre mjere, ali još uvijek nisu dovoljne. Što se tiče rekreacijskog ribolova, Traži se da se ograniči količina izlova kako bi se zaštitili resursi. To su nužne mjere kako bi se zaštitila ova vrsta. Europska unija danas se mora pozabaviti ovim problemom e, i uskladiti e, pitanja koja se odnose na ovo na europskoj razini. 2012. godine došlo se do zaključka da postoje problemi sa brancinom na europskoj razini. Tada je e, uspostavljena kvota od 20%. U veljači 2011. godine već se vidjelo da postoji značajni nedostatak brancina u Europi. Dakle, vrlo je važno da na europskoj razini komisija e, da preporuku da se intenziviraju aktivnosti i u rekreacijskom i u profesionalnom ribolovu kako bi se osigurala održivost. Um, iskorištavanje se ne smije svoditi na puke zabrane, već se radi o tome da treba uspostaviti mjere upravljanja koje će ribarima omogućiti da adekvatno obavljaju svoj posao unutar kvota koje je definirala Europska komisija. U skladu s time postojao bi višegodišnji plan upravljanja resursima koji bi među ostalim omogućio jednu globalnu viziju tržišta te komercijalizaciju stavljanja na tržištu ove vrste koju potrošači jako traže. Istovremeno od država članica bi se tražilo da e, reguliraju rekreacijski ribolov e, definiranjem ukupne količine e, ulova po ribaru i na godišnjoj razini. Vrlo je važno da se institucije dogovore oko pravedne i adekvatne kvote. Zato molim da se do 2014. godine, e, do kraja 2014. godine provede studija koja će e, dati jasne informacije o e, stanju stokova brancina. Također želim da se definiraju ukupni dopušteni ulovi za ovu vrstu, te da se ulov ograniči na one jedinke vrste koje su dostigle dužinu od 40 cm. Te mjere omogućit će e, profesionalnim ribarima da iskorištavaju uz dodanu vrijednost e, ovu vrstu, a rekreacijski ribolovci moći će se baviti svojim aktivnostima da pritom ne dovode u opasnost e, ovu vrijednu vrstu. Gospodine povjereniče, Molim vas da parlamentu i vijeću predložite višegodišnji plan upravljanja stokovima brancina Hvala gospodine Kadak, a sada dajem riječ drugom autoru pitanja, gospodinu Galageru. Hvala gospođo predsjedateljice. Island i Farski otoci bez ikakvih kriterija u posljednjih par godina love skušu. Island je jednostrano povećao ukupni dopušteni ulov na 23% 2013. godine, dok su Farski otoci svoj udio u ulovu povećao sa 4,6% 2009. godine na 20,3% 2013. godine, ponovno u istom ribolovnom području gdje postoji problem sa stokovima ove vrste. Sinoć u Londonu, nakon čitavoga niza sastanka, konačno je potpisan sporazum između Europske unije, Norveške i Farskih otoka a odnosi se na raspodjelu um, stokova skuše u um, sjeverno-istočnom Atlantiku. Sporazum bi trebao pokrivati razdoblje od pet godina. Island je također trebao biti stranka u sporazumu, ali povukao se iz pregovora i uspostavio je svoju jednostranu kvotu za 2014. godinu. E, prema jučerašnjem dogovoru e, ukupni dopušteni ulov je 1,2 milijuna tona irske perspektive meni je naravno vrlo drago da je došlo do ovog sporazuma zato što je to dobra vijest za moju zemlju. Irska kvota će se sa 70 tisuća tona povećati na 100, sa tisuća povećati na 105 tisuća tona, a što se tiče dugoročnog dugoročne perspektive farski otoci dobili su 12,6% kao rezultat jučerašnjih pregovora E, taj udio je u potpunosti neopravdan i ne smije dovesti do dugoročnih gubitaka mogao bi za europski sektor kao i za sektor ribarstva moje vlastite zemlje. Moram reći da je povjerenica Damanaki ta koja mora u potpunosti preuzeti odgovornost za upravljanje ovom situacijom. I moram e, reći E, da je njezin rad do sada e, dosta razočaravajuć. Činjenica da nije ovdje da bi se obratila Europskom parlamentu pokazuje njezin stav prema mom pitanju. Europska komisija bila je spremna dogovoriti se pod svaku cijenu i neprestano je javno govorila da je spremna pristati na 11,9 ili 12%. To jednostavno nije dovoljno dobro s obzirom da je e, komisija imala e, priliku e, ovim stranama u sadašnjem sporazumu nametnuti sankcije za koje je glasalo 98% ovoga doma. Norveška se odupirala i to je nanijelo dugoročnu štetu europskoj industriji dugoročna održivost stokova skuše i prerađivačkog sektora osjetit će e, negativne, posljedice ovakve situacije. Vrlo je važno da povjerenice komisija štiti interese Europske unije. Na primjer i Island i e, Farski otoci su e, čitav niz godina bili odgovorni za prekomjerni izlov ugotice pučinke. Ja se nadam da se isto neće dogoditi stokovima skuše ali e, pokazuje se što se može dogoditi ako se ne poduzimaju nikakve aktivnosti. Island je još jednom odbio surađivati e, sa ostalim priobalnim državama i mislim da je važno da se sada vratimo na raspravu oko sankcija. To je nešto što je podržala većina u ovom domu. Povjerenica je bila u našem odboru, gledala nas ravno u oči i je rekla da će poduzeti nužne mjere kako bi se uvele sankcije. Što je učinila? Nije učinila apsolutno ništa. Mislim da je važno da se e, dalje ne provodi ova strategija koja ide u korist Norveške i protiv interesa Europske unije jer na povjerenici je da brani E, interese Europske unije. Da smo nametnuli sankcije Islandu prošle godine, onda ne bismo bili u situaciji u kojoj smo sada, gdje Island ponovno odbija surađivati sa ostalim priobalnim državama. U svibnju 2013 godine također smo imali prilike vidjeti da se Island bavi i prekomjernim izlovom sjevernoatlantske haringe na istom ribolovnom području. Izuzetno je važno da se poduzmu odgovarajuće sankcije koje će odmah stupiti na snagu. A sada u ime komisije gospodin Levandovski. Hvala, ja ću nešto najprije reći o očuvanju fonda Brancina. Hvala što ste uputili ovo pitanje komisiji. Mi sa parlamentom razmatramo pitanje očuvanja brancina od 2012. godine i od tada su se dogodile dvije stvari. Kao prvo imamo više znanstvenih podataka o samom ribljem fondu i održivosti fonda i također je došlo do reforme zajedničke ribarstvene politike. Kada je riječ o znanstvenim podacima, oni govore o tome da je smanjena biomasa i prema tome traži se da se lovi manje manja količina brancina, a komisija prihvaća te znanstvene činjenice i podržava inicijativu. Što se tiče reforme zajedničke ribarstvene politike, sada postoji načelo regionalizacije. Prema tome države članice su te koje moraju preuzeti odgovornost i razraditi nacionalni sustav kontrole i to e, moraju imati također sveobuhvatni e, plan upravljanja stokovima. To je pristup od ozdo prema gore i pritom uzimam u obzir ono što je rečeno ovdje u vječnici, no logika kojom se rukovodi zajednička politika u području ribarstva temelji se na načelu regionalnosti. Sada treba vidjeti da li to funkcionira ili ne. Naša je dužnost ocijeniti djelotvornost mjera koje donose države članice, a znanstvena zajednica je ta koja će ocijeniti je li to dovoljno ili nije. Mi ćemo podržati države članice, ali evo ja vam još jednom ponavljam da je regionalizacija jedno od načela na kojima počiva nova ribarstvena politika. Isto tako, kao što smo čuli od kolege Kadeka, dakle još uvijek postoji mogućnost e, ukupnog dopuštenog ulova, međutim većina država članica je protiv regionalizacije. Naime, većina država članica se ponaša tako. Dakle, s jedne strane imamo znanstvene činjenice, zatim imamo načelo regionalizacije koje je ugrađeno u reformu ribarstvene politike, a isto tako primam na znanje ono što je rekao kolega Kadek koji traži da se rukovodimo jednom drugačijom logikom da se uvedu kvote na europskoj razini, no jasno je da većina država članica nije za to da se uvede kvote na razini Evropske unije. Što se tiče ribolova skuše, dakle lova skuše, mi e, surađujemo s parlamentom kako bismo pronašli dokaze o tome da se ova riblja naselja kreću i moramo uzeti u obzir mišljenja nekih država članica kojih se to tiče. Dakle, e, smatram da je poruka koju trebamo uputiti kvalitetna. Jučer smo konačno uspjeli postići sporazum između Europske unije, Norveške i Farskih otoka. Island nije u tome, da, žao nam je zbog toga. Island nije e, potpisnik sporazuma. Pregovori su bili dugački između komisije i zainteresiranih strana i ne slažem se da je to odrađeno, a da pritom nisu uzeti u obzir interesi europskih ribara, ali isto tako i održivih, e, održivog ribljeg fonda. Sada, e, dakle, već imamo e, sporazum za pet godina. U najmanju ruku imamo e, stabilno okruženje kada je riječ o lovu skuše u Atlantskom moru. Meni je žao da Island nije uključen u ovaj sporazum. Čujem da se spominju sankcije, to je jedna od mogućnosti. Međutim, Ovdje bismo trebali čuti ono što je pozitivno danas, a to je da imamo predvidivost, da imamo održivost u određenoj mjeri, da su e, u sporazum uključene dvije zemlje, a to nije loše za ribare u Španjolskoj, Francuskoj, Irskoj, Ujedinjenom kraljevstvu i drugim državama članicama. Naravno, e, što se tiče same inicijative, na komisiji je da poduzme inicijativu. Ja sam primio na znanje to što ste vi rekli i e, naravno saslušat ću i ostale zastupnike u ovoj raspravi. Hvala, dakle trenutno imamo sporazum s dvije zemlje što se tiče Islanda, znamo kakva je situacija i e, čuo sam da se spominju sankcije. Hvala povjereniče, a sada dajem riječ kolegu Adroveru na dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ovo je zajednička rasprava i ja bih htio da kažemo nešto više o skušama. Žao mi je da ovdje nije povjerenica za ribarstvo. Ja sam je htio čestitati na sklapanju sporazuma i to tako preko noći kako je to odrađeno. Da, ja sam ovo sastavio jučer ovaj govor, pa ću se morati osobno obratiti. Što se tiče e, ribolova skuše, to nije ništa novo, već je bilo inicijativa i parlament je pokazao veliko strpljenje. Međutim, e, kada sam sastavljao ovaj govor, zapravo sam imao na umu nekoliko stvari. Krajem prvog tromesjeća nije e, postojao dogovor oko ukupnog dopuštenog ulova. To može dovesti do određenih problema. Znamo što se događa sa Farskim otocima, Islandom i unilateralnim e, aktivnostima vezano uz e, izlov skuše. Postoji sporazum s Norveškom. Međutim, neke zemlje Komisija kažnjava ako ne poduzmu potrebne mjere, a druge prođu lišo. Mislim da bi pristup trebao biti jednak prema svima i morali bismo u tom smislu izvršiti pritisak. Španjolska inače predvodi u ovoj situaciji Međutim, kao što ste rekli, ima problema s Islandom. Komisija bi se trebala postaviti vrlo čvrsto i ne bi smjela dopustiti tim zemljama, ne bi trebala imati blaži pristup prema njima. Imamo plavi karton. Imamo plavi karton. Hoćete li odgovoriti? Gospodin Rubik ima pitanje za vas. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti kolegi jer ribarstvo je u Europi od velike važnosti. Mene bi zanimalo koje prednosti i nedostatke ovaj sporazum ima za naše ribare e, i za e, prerađivače. Da li smatrate da taj sporazum donosi prednosti ili nedostatke za one koji ga se budu pridržavali? yo creo que esa pregunta más que para mí debía ser para la comisión. yo puedo decir pa mislim da bi to pitanje trebalo postaviti komisiji. Što se mene tiče, ovaj sporazum je zadovoljavajući. No ne znam što je sa zemljama poput Španjolske gdje je došlo do povećanja kvote od 40 tisuća tona. Mislim da će ribari prihvatiti to, da će se vidjeti kako će to ići. Međutim, naravno ne možemo razgovarati sa svakim ribarom pojedinačno, ali postavite to pitanje komisiji. Dobro, sljedeći govornik na dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća, cijenjeni povjereniče, kolegice i kolege. Ponekad su aktualni događaji brži od dnevnog reda parlamenta. Meni je jako drago što je postignut sporazum o upravljanju s kušom. E, osobito mi je drago zbog e, ribara u sjevernoj Europi koji su bili pogođeni tim e, sporom. Međutim, usprkos toj radosti moram izreći nekoliko kritičkih primjedbi. Rat u vezi sa skušom je ostao četiri godine nerazrišen što je vrlo neugodno za sve sudionike i govori o nedostacima za suradnje jer tu je očito bio nedostatak dobre suradnje između partnera, e, a štetu od toga podnosili su ribari e, a naravno i okoliš. Spor sa Islandom i Farskim otocima se tijekom vremena e, se više i više proširio. Čak i ribari koji love haringe u Sjevernom moru su bili pogođeni jer nisu mogli E, jer nije mogao biti postignut sporazum između Europske unije i Norveške. Norveška, međutim, taj e, ugovor nije htjela potpisati bez postignutog sporazuma sa Islandom. E, kolegice i kolege, ja si ne uzimam za pravo određivati tko tu treba e, pregovarati, ali smatram da nam hitno trebaju međunarodni mehanizmi kako bi se takva pitanja na fer e, i čist način i osobito e, brzo razriješilo kuša nije e, posljednja riba, e, ni prva ni posljednja riba koja svoj životni prostor mijenja tako da su tu potrebni međunarodni sporazumi. U sljedećem sazivu e, hitno su nam potrebne inicijative koje će poboljšati međunar, me, menadžment ribljim stokovima na međunarodnom nivou i trebamo sa parlamentarcima iz Norveške i Islanda e, uspostaviti kontakt u vezi s tim. E, mi zastupnici predstavljamo narod, narod ne želi rat u vezi sa skušom nego e, razumnu politiku. Hvala lijepa. Gracias, presidenta. Me Gospođa Bilbao, hvala. Ja bih htjela, voljela bih da sam mogla čestitati povjerenici. Mislim da bi trebalo čestitati s obzirom na sporazum s Farskim otocima, međutim treba nam više napora kako bismo sklopili sporazum s Islandom. Ne možemo dopustiti Islandu da nastavi unilateralno povećavati kvotu. Od 2007. godine povećao ulov 23 puta, tako da ostalima ne ostaje dovoljno. Ako želimo e, nastaviti poslovati profitabilno, onda i ostali trebaju učiniti svoj dio posla. Što ćemo učiniti s Islandom? Hoće li biti sankcija? Španjolska vlada je uključena u sustav kvota, dobili smo 40.000 tona više, ali treba biti dovoljno za baskijsku flotu. Hvala. Sljedeća govornica, hvala. Uvaženi kolege zastupnici, klimatske promjene su stvarne, a ovo je zapravo prvi primjer sukoba zbog resursa, toga će biti sve više, nema dovoljno vode, ima sve više poplova, a životinje također migriraju. Moramo iskazati solidarnost jedni s drugima i moramo pronaći mehanizme kako bismo mogli zajednički koristiti resurse. Moramo pomoći onima koji su pogođeni klimatskim promjenama. Kako smo riješili probleme zbog migracije skuše kuše prema sjeveru? pa nismo to baš najbolje riješili 2013. godine nam je rečeno da nema dovoljno kvalitetnih i pouzdanih podataka i da prema tome nije moguće utvrditi što je sa ribljim fondom. Samo su dvije flote dale podatke o odbačenom ulovu. S obzirom na nedostatak podataka stalno se daje kriva procjena raspoloživog ribljeg fonda. Island nije mogao ništa reći o, nije mogao dati nikakve podatke o maksimalnom održivom ulovu i održivom ulovu. Moramo pronaći pošteno rješenje zajedno sa Norveškom, Islandom i Farskim otocima i smatram da svi moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za najvažniji riblji fond. Dakle, govorimo o skušama. Skuše su u zabrinjavajućoj situaciji. Island nije u situaciji, a, odnosno ICES nije u mogućnosti dati odgovarajuće podatke i prema tome mislim da bismo svi trebali u određenoj mjeri biti suzdržani. One flote koje nemaju odgovarajuće podatke o ulovu i odbačenom ulovu ne bi trebali imati pristup ribljem fondu. To bi trebalo biti načelo. Gospodin Stevenson na jednu minutu. Hvala. Prije svega mislim da nije baš fer da se napada povjerenica Manaki što nije došla. Ona je rekla na konferenciji predsjednika da mora otići u Solun na konferenciji o međunarodnim kapacitetima. Dakle, mislim da e, bi bilo bitno da imamo svog predstavnika na konferenciji, prema tome trebala bi postojati veća fleksibilnost kada je riječ o njezinoj nazočnosti ovdje na ovoj raspravi. Slažem se sa kolegom e, Petom da smo sada postigli jedan vrlo značajan sporazum, premda se i ja slažem da činjenica da smo dali 12,6% farskim otocima i da smo izdvojili 15,6% za Island i Rusiju, nadajući se da će se i oni pridružiti tom sporazumu, da je to, da smo bili pre velikodušni. Međutim, mi smo to učinili zato što nam ICES kaže da se povećala biomasa stoka i da sada imamo 1,2 milijuna tona ukupnog, dopuštenog ulova što je dvostruko više nego, više nego prije četiri godine. To bi moglo biti održivo. Međutim, e, evo vidjet ćemo što će biti, a mislim da je ovo svakako dobra vijest koju pozdravljam. Kolega Ferreira. Hvala. povjereniče. Upravo smo nešto čuli o vremenskim uvjetima koji utječu na migracijski obrazac e, vrsta i raspodjelu resursa. Udio u kvotama trebao bi odražavati relativnu frekventnost prisutnosti određenih vrsta na nekom području, dakle trebali bismo ažurirati bazu podataka u odnosu na riblje resurse kod pregovora s drugim zemljama, a dakle i interno, a i kada pregovaramo s trećim zemljama. Dakle, ribolov u sjeverno-istočnom Atlantiku bitno je reći, bitno je znati kako ćemo raspodijeliti kvote među državama članicama, a to mora biti na temelju znanstvenih empirijskih podataka. U Portugalu imamo veliki stok sardina, odnosno srdela koji se povećao u našim nacionalnim vodama. Prema tome moramo imati na umu veličinu ribljeg fonda, to bi se trebalo odraziti i kod dodjele kvota, a i kod dodjele kvota postupak bi trebao biti brži kako bi se uzeo, uzela u obzir raspodijeljenost stokova. Dakle, jedino na takav način možemo doći do objektivne eksterne ocjene o tome što se događa i možemo na odgovarajući način upravljati stokovima. E, cijenjeni povjereniče, kad gledamo 2009. svjesni smo da je Island tada stajao, bio pred državnim bankrotom. Zamolili su Europsku uniju za pomoć. E, mi smo međutim definirali uvjete za tu pomoć i u vezi s tim e, izuzetna prava koja si je Island prisvojio smo rekli da se o tome mora e, pregovarati. E, Island povređuje sve što je ispregovarano što se tiče e, ulova ribe. Da sada opet nisu sudjelovali u pregovorima jasno pokazuje da idu jednim separatističkim putem i moramo oštro e, poduzeti oštre mjere protiv toga to ne možemo tolerirati da je sad postignut sporazum sa farskim otecima i norveškom vrlo je pozitivno ali moramo pogledati brojke koliko je sada tih kvota otišlo u ne u zemlje koje nisu članice Europske unije, ali e, vrlo je važno vrlo je važno da imamo sporazum sa Norveškom i da Norveška ima jasnu situaciju što se tiče kvote ulova skuše, ali e, to će imati se odraziti na situaciju na Baltiku e, E, treba voditi računa o, i o Haringi. E, međutim, nakon što se Norveška sada složila sa nama i potpisala taj sporazum, to je preduvjet za to da se e, tim ribljim fondovima bolje upravlja i da se i kod nas u Mecklenburgu pomerani naši ribari imaju bolju budućnost zato e, smatram da je ovaj postignut rezultat pozitivan. Gospodin Sanchez Prezedo na minutu i 30. Hvala gospođo predsjedavajuća. 2014. godina mogla bi biti godina, godina u kojoj ćemo završiti ove, ovaj rat vezano uz kuše. Dakle, bilo je dosta polemika među državama članicama. Bilo je i prosvjeda ribara zbog španjolske kvote. Moramo se riješiti nestabilnosti i neizvjesnosti obalnih država s kojima se suočavaju obalne države. Mora se postići prava mjera među državama članicama i moraju se ravnomjerno raspodijeliti stokovi, oni koji su najrašireniji i oni koji su najmanje rašireni. Ako imate 90% ulova o kojem god fondu da se radi, u svakom slučaju moraju postojati pravila o održivosti koja će obuhvaćati Island i Farske otoke. Nadam se da ćemo u Londonu na pregovorima biti stroži prema Islandu kako bismo mogli postaviti odnos s njima na prave osnove, kao što imamo i za Norveškom. E, tamo je došlo do povećanja 70% stoka u njihovim vodama, zahvaljujući potpisivanju sporazuma. Nadam se da ćemo potpisati bilateralni sporazum s Norveškom, da će to dovesti do daljnjeg povećanja stokova brancina. E, naime, što se tiče brancina, došlo je do povećanja stokova først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke med aftalen fra det er positivt at det går fremad kao prvo želim pozdraviti jučerašnji sporazum mislim da je to korak u pravom smjeru no s obzirom da island nije obuhvaćen ovim sporazumom nismo zapravo riješili problem zajednička ribarstvena politika je apsurdna to svi znaju da je skuša vrsta koja je migrirala i da se želi povećati ulov. Ali to ne pokazuje samo da ste gramzivi u Europskoj uniji. Ja vas lijepo molim da ne krenete u sankcije. Sankcije neće riješiti problem, treba nam sporazum. Hvala lijepa. E, meni je jako drago zbog sklopljenog sporazuma za ribare i za riblje fondove. Mislim da, je, da to znači svjetlu budućnost. Sporazum sa Norveškom osobi to znači da možemo imati sad jednu stabilnost u tom području i da možemo planirati za budućnost. E, što se tiče brancina, pitanje koje je postavljeno, pokazuje da se moramo pozabaviti brancinom na drugčiji način. Povjerenik je rekao da tu imamo regionalni pristup, međutim istina je da ta stvar nije razrješen, nije riješena, tu je potrebno daljnje znanstveno istraživanje e, jer e, taj riblji fond e, je sve više i više u lošem stanju cilj pitanja je bila da se tu postignu promjene, da se to dovede u sklad sa drugim drugoročnim planovima upravljanja ribljim fondovima. Dakle, tome moramo pristupiti na drugi način. A što se tiče pitanja koje je gospodin Kadek postavio, e, on je također rekao ako nemamo dovoljno e, pouzdanih podataka na razini Europske unije sporazum je postignut, ali e, ako nemamo dovoljno tehničkih financijskih sredstava za e, istraživanje i za inspekcije E, to onda nije dobro. Subsidijarnost je važna, ali pogledajte rezultate. Možete li prenijeti e, poruku povjerenici Dimanaki da e, što se mene tiče imamo dobre vijesti u vezi sa skušom, ali vrlo loše vijesti u vezi sa brancinom i komisija se mora time pozabaviti. Hvala lijepa. Gospođa Tomas sada ima riječ. Hvala gospođa predsjedavajuća, uvaženi kolege zastupnici. Što se tiče upravljanja ribljim resursima, mi smo sada na prekretnici. Ovaj današnji cilj je sada popraćen mjerama upravljanja i moramo staviti nove zahtjeve pred naše partnere. Kao prvo se postavlja pitanje rekreacijskog ribarstva između 2009. i 2011. godine. Oko 5 milijuna tona brancina je ulovljeno, E, sada se upravo radi na ocjeni najboljih metoda ulova brancina. Hoće li komisija izniti zakonodavni prijedlog koji će obuhvatiti rekreacijsko ribarstvo? Neophodno je da ICEM uzme u obzir kvotu koju ulovi, e, ulove rekreacijski ribari i postavlja se pitanje da li bi se maksimalni održivi ulov trebao odnositi samo na gospodarsko ribarstvo. Osim toga, te ciljeve treba nametnuti i našim partnerima. Nije prihvatljivo da lov e, skuše, e, a tu su se uključili Farski otoci i Islandi, dovodi do toga da se samo europski ribari moraju prilagoditi. Što se tiče onih vrsta koje nisu, koje ne ulaze u kvotu, kako će Europska komisija kod jamčenja ciljeva iz maksimalnog održivog ulova e, to postići kada e, je očito da ne postoji korelacija između ribolovnog e, napora i održivosti resursa kako bi se maksimalni održivi ulov kako bi bio prihvatljiv mora se odnositi na sve. Prelazimo na spontano javljanje za riječ. Dajem riječ gospođi Estevez. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim se pridružiti čestitkama zbog postignutog sporazuma. Međutim, još nešto što je vrlo dobro za ribare e, u Europskoj uniji, ali e, dakle e, Isla, ako se Island u buduće ne bude pridržavao e, pravila onda e, za to postoje pravna, pravni instrumenti koji se mogu primijeniti to je parlament već nekoliko puta tražio E, meni je drago što će ribari Europske unije sada profitirati ovog sporazuma, međutim to je granična situacija jer e, skuše ima vrlo malo. Mi sad imamo 136% više u usporedbi sa prošlom godinom, to je 70% posto i naše i to je podijeljeno na različite metode ulova e, koće i tako dalje. Ja se nadam da će ovo biti rješenje za vrlo teške probleme. Hvala, gospođo Makinis, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Svi pozdravljamo e, sporazum postignut u Londonu sinoć između Europske unije, Norveške i Farskih otoca, e, otoka jer želimo da, da dođe kraj tom neodgovornom ribarenju. Iako je taj sporazum dobrodošao, tu postoje problemi, ali pozitivno je da Island više nema e, pristup, dodatni pristup europskim vodama. Što se tiče kvota koje su dostupne irskim ribarima, rima Tu imamo e, dobre vijesti, povećanje e, kvote za irske e, ribare. Međutim, kao i drugi, mi dijelimo zabrinutost zbog povećanog, povećane količine koje sad stoje na spolaganju u farskim otocima, jer to te kvote, riblje fondove dijelimo i sa drugim zemljama kao što su Rusija i Grenland i tako dalje. Hvala vam Završavamo spontano javljanje za riječ. Dajem riječ gospodinu Levandovskom. Hvala lijepa. Hvala vam svima na e, sudjelovanju u raspravi. Ja moram e, e, reći nešto u prilog juče postignutom sporazumu. Mislim da je uravnotežen. što se tiče Islanda. E, naravno da je važno da se i Island e, uključi u takve sporazume. Međutim, e, tu postoji i zabrinutost u vezi sa Grenlandom. E, opravdanje Marije Damanaki je vrlo jednostavno. Ona je doista morala sudjelovati na jednom vrlo važnom sastanku drugdje, zato nije mogla danas biti ovdje. Što se tiče brancina, da, tu imamo razvoj koji nije očito prihvaćen ovdje u ovom domu Međutim, postoji ta regionalizacija u novoj ribarstvenoj politici. Regije, odnosno zemlje članice, su odgovorne tu za ribarstvenu politiku. E, naravno, primam na znanje vaše kritike što se tiče Islanda, odnosno da tražite da se tu poduzmu e, neke sankcije. E, europske i da, i da tražite uvođenje kvota na razini Europske unije i za brancina. Hvala gospodine povjereniče. Hvala gospodine ovime završavamo ovu raspravu. A sada samo želim reći da su mi nadležna tijela Njemačke javila da se gospođa Anet Kojevus bira umjesto gospodina Klausa Enelena, što je odluka koja stupa na snagu 12. ožujka 2014. godine u skladu sa člankom 7.